Imamo šest prijedloga rezolucije, time smo završili ovu raspravu i prelazimo na glasanje. Počinjemo sa rezolucijom o situaciji u Srednjoafričkoj republici. Imamo amandman 1. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 2. Tko je za? protiv, odbija se. E, rezolucija kao cjelina, tko je za, tko je protiv, suzdržani, to se usvaja. Sada dolazimo na rezoluciju koja se tiče uzimanja organa e, u Kini. Imamo članak 3 u par dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se drugi dio. Za? Protiv? suzdržani, isto tako se usvaja članak 6. amandman 2, tko je za? Tko je protiv? To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zasvoreno. Odbija se. Uvodna izjava F, eh, amandman 1, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada rezolucija kao cijelina, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. I dolazimo do posljednje rezolucije koja se tiče Šri I ovdje imamo prijedlog eh, rezolucije pet klubova zastupnika. Imamo članak 1, prvi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 2, tko je za, tko je protiv, suzdržani i to se odbija. Članak 9 u dva dijela, prvi, oba dijela poimenično glasanje, otvaram poimenično glasanje za prvi dio. Jesu li svi glasani? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio, poimenično glasanje se otvora. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Tko je protiv? Malo je nepregledno pa ćemo provjeriti elektronski amandman 3. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. To se odbija. I rezolucija kao cjelina. Imamo poimenično glasanje koje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Zapisnik ove sjednice bit će dostupan na sljedećoj sjednici. Ako neće, nema biti prigovora, onda ću vam podastriti ove rezolucije. Drage kolegice i kolege, došli smo na kraj dugačke godine i zahvaljujem svima vam